uključujući i napade na zdravstveno osoblje, na vozila hitne pomoći, a škole su zatvorene. Više to nije e, rat bez ratnika, kako smo ga zvali na početku. Sada ima ratnika na pretek koji dolaze iz različitih zemalja. A došlo je do eskalacije povećanog rizika terorizma, potkopavanja regionalne stabilnosti, a problemi dolaze i do naših granica. Posebni izaslanik Ujedinjenih naroda, gospodin Hasan Salame, bio je na vijeću u petak i rekao je da niti jedna druga zemlja nikada nije bila žrtvom toliko velike razlike između lijepih riječi i izostanka akcije kao Libija. E, Vijeće za sigurnost Ujedinjenih naroda 15 puta se sastalo i 15 puta je propustilo pozvati na prekid vatre. 15 puta ali ipak postoji nekakva nada da bi prekid vatre mogao stupiti na snagu. Mi smo se nadali da će stupiti na snagu jučer, ali jutros smo saznali da nije došlo do dogovora u Moskvi i da general e, Haftar je otišao iz Moskve, a da se pritom nije složio da se uspostavi prekid vatre. Mnogo smo puta već ponovili da Europa treba prevladati svoje razlike, svoje podjele i da moramo biti ujedinjeniji i suočiti se sa situacijom. Njemačka će objaviti, ne znam je li to već učinila službeno možda, postoje zapravo glasine da će to objaviti službeno danas, ali zaista ne znam, E, za održavanje konferencije sljedeće nedjelje koja se priprema već e, e, danima i nadamo se da ćemo slijedom te konferencije moći objaviti prekid vatre, stabilizaciju situacije i povratak pregovaračkem stolu. Kao što sam rekao, posebni zaslanik bio je tu u petak. Predstavnik priznate vlade bio je u Briselu, razgovarao je sa predsjednikom Sasolijem, sa predsjednikom Charles Michelom. Nije bilo moguće organizirati sastanak sa generalom Haftarom, Razgovarao sam sa nekoliko kolega iz regije, iz Egipta, iz Rusije. Svi izgledaju prilično zabrinuto, a boje se svi da situacija u Libiji, izmiče kontroli. No ja vam ne mogu reći sa sigurnošću da će doći do konferencije u Berlinu u nedjelju i da će doći do prekida vatra u nedjelju. To jednostavno ne mogu. Na prvom sastanku e, vijeća govorili smo o sukobu u Libiji, govorili smo o Iranu, nastojali smo organizirati putovanje u Libiju, zbog sigurnosnih razloga to nije bilo moguće. Zaista se pitam je li to zbog sigurnosnih razloga ili e, je nedostajao zapravo nedostajalo volje da nas se tamo primi. Stoga smo se odlučili sastati u Briselu gdje smo se sastali sa Sarajem, ali ne i sa Haftarom. I sada eh, zapravo nastojimo se aktivno angažirati eh, i razgovarati sa svim stranama kako bi se na konferenciji u Berlinu osigurao prekid vatre. Kad bi tome zaista bilo tako, onda će trebati pratiti taj prekid vatre i treba će efikasno kontrolirati embargo na oružje, ali pitam se tko će to ozbiljno provesti. Trošimo mnogo novca u Libiji. Više od 630 milijuna u proteklih pet godina. Afrička unija i Agencija Ujedinjenih naroda omogućile su da više od tisuća ljudi e, dobije međunarodnu zaštitu, a 50 tisuća migranata vraćeno je u zemlju dobrovoljno i uz potporu. Međutim, gospodin Salame nam kaže da je 700 tisuća ljudi u subsaharskom području u Libiji i ne žele svi ići u inozemstvo. Većina njih e, ima posao i žele ostati u Libiji ako se ostvare uvjeti koji će im to omogućiti. Međutim, ako se situacija pogorša, za njih će biti nemoguće ostati u Libiji i ako se to dogodi tako, možda će pokušati krenuti prema Europi. Dakle, postoji još jedna prijetnja nezakonite migracije e, srednjom sredozemnom rutom gdje su dominantni Turci i Rusi. Prije šest mjeseci to su akteri koji uopće nisu bili prisutni u sredozemnom području, a danas su preuzeli vodstvo i imaju ogroman utjecaj na razvoj geopolitičke situacije u sredozemlju. Prije šest mjeseci mi Evropljani bili smo aktivni, ali bili smo sami. Sada smo isto više manje aktivni, aktivniji smo nego što smo bili prije šest mjeseci, ali zapravo Rusi i Turci su ti koji imaju prevagu zato što su se vojno angažirali na terenu. Ne izravno, ne redovnom vojskom, ali svi znaju da e, zapravo pritok oružja se intenzivira. Libija je na neki način poput raka koji metastazira u Sahel ono što se događa u sahelskom području je u velikoj mjeri povezano s činjenicom da velike količine oružja i veliki broj boraca koji su upućeni u Libiju zapravo kontaminiraju cijelo područje. Sada nam obavještajni podaci govore da u Sudanu eh, odnosno da Sudanci, Sirijci, ljudi iz Bliskog istoka dolaze u Libiju kako bi se borili za jednu ili drugu stranu u toj zemlji. To je trenutačna situacija. Možda ćemo u sljedeća 24 sata čuti dobre vijesti, možda ne. Možda će Njemci e, sazvati konferenciju, možda neće. Možda će doći do prekida vatre, možda neće. Zaista ne znam. Nadam se da ćemo ipak imati priliku e, za to. Libija je bogata zemlja, jedna od najbogatijih zemalja u Africi. Ali prolazi kroz godine civilnih nedaća bogata sa šest milijuna stanovnika i to je e, zemlja u kojoj bi ljudi trebali voditi siguran život i e, živjeti e, životom punim prosperiteta. Umjesto toga žive u nevjerojatno disruptivnoj i destruktivnoj političkoj krizi. Nikada nismo očekivali da će biti lako Libiji izaći iz 40-godišnjeg e, diktature i da će preko noći postati stabilna demokracija. Znali smo da će to biti teško, ali nitko nikada nije mogao niti zamisliti ovakvu katastrofu. A ipak moglo bi biti još i gore. Za Libijce, a i za nas. Ako ne učinimo sve što je u našoj moći da stanemo na kraj tom sukobu i pronađemo političko rješenje uz potporu naših država članica i svakako parlamenta. Ja ću nastojati učiniti upravo to nadajući se da takav snažan angažman može biti sastavni dio rješenja da Libija ostane jedinstvenom i da se pronađe mirno rješenje za tu zemlju. Jer kažemo da nema vojnog rješenja, da vojno rješenje nije rješenje, ali ta mantra koju ponavljamo da rješenje ne može biti vojno je e, također mantra koju smo ponavili za Siriju. E, vojna intervencija nije rješenje, nije rješenje, nije rješenje, a na kraju je to rješenje bilo vojno rješenje. I možda sada jednostavno ponavljamo isti obrazac. Mi Evropljani kažemo da mi ne želimo rješenja koja uključuju vojsku i na neki način se zabarikadiramo u to uvjerenje da vojno rješenje nije rješenje, ali u Siriji je došlo upravo do takvog rješenja. Ali Rusi i Turci su bili ti koji su tu bili glavni akteri i to je dovelo do promjene ravnoteže na istočnom sredozemlju takve stvari se događaju i nismo to uspjeli spriječiti, a to je nešto što nas itekako sve treba zabrinjavati jer sam siguran da nikome ne bi bilo jako drago da na libijskoj obali odjednom nikne niz vojnih baza Rusa i e, Turaka, e, nadomak talijanske e, obale koje e, kontroliraju i e, zakonite i nezakonite migracije. To već možda čine na istočnom sredozemlju, a sada bi to bio slučaj i na e, srednjem dijelu sredozemlja. Kasno je, prošlo je 10 sati, mislim da je ovo krajnje vrijeme kada možemo govoriti iskreno i otvoreno. Nadajmo se da ćemo u sljedeća 24 sata imati dobre vijesti i rezultate. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, a sada ću dati riječ govornicima e, klubova zastupnika za EPP. Prvi govornik, gospodin McAllister, izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, dame i gospodo, u Libiji se odvija politička drama i to politička i vojna drama direktno pred našim vratima. Ta drama traje, e, e, zapravo ta drama je e, predugo traje i premalo se pozornosti njoj posvećuje. U travnju i prema podacima UN-a preko tisuću ljudi izgubili živote, 900 tisuća ih je upućeno na humanitarnu pomoć, žene, djeca, da njihova situacija je jako teška. Libija, u Libiji se napravi jedan korak prema naprijed, e, zemlja i ljudi trebaju trajni mir. Savezna vlada i osobito kancelarka već dugo podržavaju aktivnosti uspostave trajnog mira u Libiji, a ova konferencija po mojim, e, koja će se po mojim e, saznanjima održati u Berlinu sljedeće nedelje, treba tome dati aktivni doprinos. Ono što jasno moramo reći kao i kao predstavnici Europskog parlamenta je da ovo nije prvi puta da raspravljamo o tom kontekstu. Sve države koje sudjeluju u tom konfliktu moraju se pobrinuti za to da taj građanski rat napokon bude okončen i da Libija e, se vrati na put mira, mora biti suverena i mirna zemlja, te kada to uspije možemo govoriti o obnovi i naravno onda će to biti jedna posebna zadaća Europske unije da u tom smislu osiguraju podršku. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba socijalista i demokrata riječ ima gospođa Kati Piri. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine visoki predstavniče, na početku želim reći koliko cijenim i u ovom trenutku u vječnici vašu iskrenost i otvorenost u ovoj raspravi koju nosite u raspravi u Europskom parlamentu. I ako sam pripremila ovaj govor, ja ću idući puta slušati vaše izlaganje i onda se osloniti na to u svojem izlaganju, umjesto da pripremim nešto naprijed. Jutros e, Kalifa e, Haftar nije potpisao sporazum o prekidu vatre. To je naravno glavni, veliki udarac e, za patnju naroda u Libiji, za mir i za stabilnost, kao što ste rekli, regije Sahela. U posljednjih devet mjeseci 280 civila i 2000 boraca je poginula, a 50 tisuća Libijaca moralo pobjeći od naselja. Vanjsko oplitanje poput onoga Turske, pretvara Libiju u još jedan rat putem posrednika na, naše, na našem pragu. Ovaj sada neformalni prekid vatre mora se održati kako bi se spriječila daljnja eskalacija sukoba i bijede. Ja pohvaljujem gospodine visoki predsjedniče vaše napore u posljednjih nekoliko tjedana i pozivam vas da učinite i dalje sve što je u vašoj moći kako bi se formalizirao prekid vatre i provero un konferencija koja je predviđena za nedjelju je od ključne važnosti i mislim da se svi nadamo zajedno s vama da će se i održati. I na kraju libijski narod zaslužuje dugoročni mir, sigurnost i obnovu i za to se svi borimo. Hvala vam. Hvala vam na vašim riječima. Sljedeći govornik je gospodin Nart u ime kluba Renew. Hvala Gospodine Borel, ono što ste rekli je nešto s čime se mogu potpuno složiti, ali ono što je iznenađujuće je što smo mi iznenađeni jer oni koji su čuli ljude na licu mjesta sigurno znaju da je današnja tragedija već postojala prije devet godina. Sada se iznenađujemo napadima na Tripoli, ali to je jasno zato jer je to već započelo proturječima koja su postojala u sporazumu iz Hirata. To je Frankenstein sporazum između dvije sile koje su bile u potpunom oprečju bilo je dovoljno saslušati različite predsjednike Tripolija i shvatiti da bi se dogodilo upravo ovo, da smo slušali te ljude, shvatili bismo da u Libiji nema legalnosti. Bilo je dovoljno čuti glasnogovornike Sarađa koji su govorili o Libiji, a Libija je već najavila ono što, će se, što se dogodilo danas. Ja se protivim ratu, ali bojim se da će se situacija i dalje pogoršavati i nema rješenja postoji prevelika vojna neuravnoteženost na terenu i to ne možemo popuniti samo lijepim riječima. To možemo riješiti jedino ako je Europska unija počne djelovati. Sada se iznenađujemo postupcima Turske i Rusije, ali one su tamo zato jer je Europa tamo odsutna. Mi smo bili prisutni kao možda neki legi, metafizički legitimitet Saraža, ali nema tamo pravog legaliteta. Dakle, moramo učinkovito djelovati. I ako Italija i Francuska budu i dalje postupale neovisno, na kraju ćemo otkriti da smo potpuno beznačajni. To je stvarnost, a ostalo možemo već naučiti iz prošlosti. Hvala. Sljedeći gospodin Saturi. U ime zelenih. Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, kada treba pridonijeti miru u Libiji, Europska unija zahvaljuje, odaje počast, razgovara, savjetuje se, mnogo govori, ali malo djeluje. Nema konkretnih strategija, nema naprava koje bi zemlje članice uložile u dosljednost. Gospodine Birojelj, pitam se, ne traži li od vas e, da vi osigurate prisutnost Europske unije na međunarodnom planu kada treba povjeriti upravljanje našim e, granicama i kada se suočavamo sa velikim kršenjima ljudskih prava u Libiji, e, Samo razgovaramo o tome, ali poštovani kolege, svi time sudjelujemo u pogoršanju humanitarne situacije u Libiji. Povjereniče Borelj, nikad nije prekasno da se oživotvore europske vrijednosti. Mi moramo postati neizbježnim igračima na međunarodnom planu i moramo nametnuti prekid vatre i poštivanje ljudskih prava. Moramo pomoći e, i useljenicima i izbjeglicama i moramo još e, iznaći vremena za osmišljavanje daljnjih alternativa. Hvala. ima gospođa Bonfrisko u ime IDEA. Gospodine potpredsjedniče Borelje, na ulazu u ovom parlamentu stoji 50 milijun, 1 milijun europljana je glasovala zato jer želi da se parlament založi po pitanju obrane i sigurnosti, obrane granica, obrane Europe i sigurnosti europskih građana. Prepoznaje li Europska unija da je pogodovala promjeni režima 2011. godine kako bi se Libija na kraju pretvorila ove godine u propalu državu? Ko će osuđivati Europsku uniju od toga što je pridonijela toliko ljudskoj patnji, osim današnjeg izrugivanja gdje zapravo našu prirodnu ulogu igraju Turska i Rusija, a u pozadini se pojavljuju čak i Saudijska Arabija i Kina. To je poražavajući rezultat 70 godina političke konvergencije na jedinstvenom tržištu, a nikakve konvergencije po pitanju vanjske politike. I sigurnost na sredozemlju je stalan ispit za nas, jer Europa je sredozemlje ili nije uopće Europa. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Džambacki u ime ECR-a na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine visoki predsjedniče, poštovani kolege. Nitko u ovoj vijećnici ne govori popu popa, bobu bob. Nema onih eh, koji bi bili zainteresirani za Libiju, a da ne znaju da su sporazum između eh, Sarađa i Erdogana odlučili ne samo o raspoređivanju turskih snaga u Libiji, nego i o postupanju protiv Cipra, Izraela. I jednostavna je istina ta da su Sarađ i Erdogan sada počeli preseljavati islamiste iz Sirije u Libiju, odnosno one koje su provodili krvavi građanski rat u Siriji, se sada prebacuje u Libiju. Sarađ i Erdogan pretvaraju Libiju u zemlju iz e, doba kmetstva. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Demirel. Hvala, drage kolegice i kolege. Trenutačno postoji prilično krhki prekid vatre u Libiji i ozbiljno političko rješenje je neizvjesno. 2011. NATO bombardirao Libiju i e, svrgnuo e, Gaddafija. Rezultat e, toga je potpuni kaos, građanski rat i koji od tada. Taj NATO rat već sada ima više aktera u Libiji. Regionalne sile su podržane od različitih velikih sila. Tu se radi o nafti, plinu, geopolitici. To je gorka istina. Rat za ljude tamo na licu mjesta znači smrt, patnja. A o čemu Borel govori? Uglavnom o tome kako odvratiti izbjeglice. Većina država Europske unije surađuje sa Sarajevom vladom i sa Libijskom kom e, obalnom stražom koji pokušavaju e, držati izbjeglice dalje od Europe. Tome treba stati na kraj i izvoz oružja e, treba zaustaviti. Sve vanjske sile se moraju povući. To će biti doprinos trajnom miru u Libiji. Ljudi tamo trebaju mir, a ne dodatnu eskalaciju sukoba jer na taj način nećemo postići mir niti u Libiji niti bilo gdje drugdje.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 prema nekima ne samo da je odsutna, nego zajedno sa SAD-om i NATO-om snosi odgovornost za imperialističke intervencije i za rat u Libiji i za komadanje Sirije. Posljedice su katastrofalne za ljude i opet ovo natjecanje između Europske unije, NATO-a, SAD-a, Rusije, Kine sa sudjelovanjem drugih zemalja poput Turske i Egipta u nadzoru nad energetskim izvorima doveli su do eskalacije napetosti u Libiji i u regiji. Dakle, to je doista opasno okruženje e, za ljude. I sada ovaj nemogući sporazum e, pokušava nacrtati granice na sredozemlju. No, također ova e, pripola koju je grčka vlada zapravo nije donijela rezultate. Europska unija smatra da je Turska strateški partner i također mm, time povećava svoje svoju podložnost. Dakle, trebamo e, izbjeći mijenjanje granica, mi se protivimo bilo kakvim realističkim udruživanjima, želimo živjeti u miru i uživati svoja suverena prava. Hvala gospodin Kocorino, Dakle, nadam se da će sasnog na vrhu u Berlinu donijeti pozitivne rezultate. Ja nisam doista veliki optimist. U ovoj fazi Europa je bila odsutna i također različite zemlje članice Europske unije nisu donijele nikakva poboljšanja. One su uskratile potporu visokom predstavniku i nedostaju bilo kakve politike osim e, prividnih politika. I rezultati su očiti. Rusija i Turska e, su E, preuzeo kontrolu nad situacijom e, ne samo na Bliskom istoku, nego i na Mediteranu i sa popratnim opasnostima možemo razmišljati o terorizmu i o emigraciji sve dok se ne riješi problem u Libiji, a osim toga se postavlja i pitanje energije. Sporazum između Turske i Libije koji iz Baci ostatak Europe ne ide u pravom smjeru. Također nastaje još jedan plinovod smet koji bi trebao povezati Izrael, Cipar, Kretu, Grčku i Italiju i taj bi trebao osigurati energetsku samodostatnost. vjerujem da u tom smislu Europa se mora založiti i za e, osiguranje energetske samodostanosti svih zemalja članica Europske unije. Hvala. doista je kasno, dakle završit ćemo za otprilike sat vremena, tako da nećemo imati u ovoj posljednjoj e, raspravi spontano javljanje za riječ, molim vas za razumijevanje. Evo sada u ime e, socijalista i demokrata gospodin e, Kocorino. Kao što je visoki predstavnik e, i potpredsjednik komisije rekao da e, mi pratimo doista e, velikom iskrenošću razvoj događaja. Evo sada smo upravo saznali da je Haftar odlučio sudjelovati na konferenciji u Berlinu koja će se odigrati u nedjelju i pratimo situaciju sa velikom zabrinutošću i također osjećamo da bismo mogli biti nekorisni i neučinkoviti. U ovom slučaju jedina mogućnost koja nam predstoji jeste pribjegavanje politici i ne smije od toga odustati od provođenja politike. Imamo pred sobom jasne ciljeve. Jačanje diplomatskog, političkog i institucionalnog djelovanja, također e, prekid sukoba i uspostava primirja i omogućavanje, ako je to moguće uopće, Berlinske konferencije i osmišljavanje pomoći za brojne libijske građane, naročito djecu koja su uključena u sukobi žrtve ovoga rata. Trebamo stvoriti političke i institucionalne preduvjete kako bismo ojačali i integritet i punu suverenost Libije i trebamo također postati snage za odvraćanje prijetnje. Mislim da to trebamo tražiti. Dakle, trebamo postati takve snage koje će pomoći u dijalogu i uspostavi mira, jer nećemo uspjeti samo diplomatskim djelovanjem. Dakle, ako ne budemo imali europske snage prevencije sukoba i e, ako budemo prepustili slobodne ruke drugim silama. Evo, to je naša zadaća u ovom ključnom trenutku i znamo da igramo odsudnu ulogu za budućnost Europe. U Libiji se igra važna utakmica za budućnost čitave Europe i to ne može biti utakmica koju će igrati pojedine države počev e, od zemalja poput Italije ili Francuske. Evo, to su sataci koje nam predstoje i trebamo pomoći gospodinu Borelju u ponom obavljanju njegove uloge jer ovdje igramo doista odlučujuću utakmicu za novu komisiju za ovaj parlamentarni saziv. Hvala. Hvala, gospodin Grošelj. Hvala. E, Libija je crna mrlja na savjesti onih zemalja članica koje su se u vojnoj intervenciji protiv Gaddafijevog režima i to se pretvara sada u noćnu moru. Libija je sada središte neljudskog trgovanja ljudima i to dovodi do ilegalne migracije putem opasnog sredozemlja, organiziranog kriminaliteta, a milicije u Libiji imaju koristi od toga. I sve se to sada razvija u novi krug pakla. E, Turska je e, se uprala u opasnu vojnu avanturu i to se protivi našim e, strateškim i vojnim interesima u Sredozemlju i Libiji. Ako uzmemo tursku intervenciju i rusko uplitanje u ovaj građanski rat u obzir, vidimo da bi se problemi uskoro mogli preliti van libijskih granica i destabilizirati regiju koja je na našem pragu. Trebamo e, sprečiti sukob u Libiji, trebamo pozvati na mir, trebamo pozvati na primirje i također trebamo omogućiti jedan politički proces koji će dovesti do mira i stabilnosti u toj zemlji i regiji. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći je gospodin Marka e, koji ima jednu minutu. Izvolite. Hvala, hvala i gospodinu Borelu na izlaganju e, i e, nastojanjima da se postigne mir u Libiji. Nitko ne smatra da je jednostavno uspostaviti mir u Libiji, ali dok e, bjesni taj rat u Libiji utopilo se preko 2000 ljudi na sredozemlju što što bi nam nedostajalo da ti ljudi još e, žive? E, kad se govori i razgovara sa ljudima koji se tamo spašavaju, e, primijetili smo da je sasvim neljudski, nehumano da mi kao Europa pridonosimo tome da te ljudi e, praktički e, pod životnom opasnošću bježe od rata i onda ih dovodimo nazad u to područje koje je zahvaćeno ratom. Mislim da e, mi ovdje vodimo važnu raspravu, ali ne činimo ono što je očito moguće i izvedivo. Trebamo spasiti te ljude od rata, od mučenja i uhićenja u Libiji. Mislim da možemo e, tu osigurati veću sigurnost na sredzemlju i potičem Europsku uniju da upravo to učini. Hvala. Sljedeći gospodin izvolite. Hvala. Snažne su sile intervenirale u Libiji na štetu Libije, njezinih susjeda, Afrike i Europe. Danas možemo vidjeti da se nakon pada Mohameda Gaddafija ponovno vraćaju na scenu um, mračne sile koje zapravo upravljaju um, trgovinom ljudima i ostalim kaznenim dijelima. Na samom terenu sukobi eskaliraju između snaga Kalifa Haftara i priznate vlade. Drugi puta Tobruk će braniti specijalne snage turske vojske a mi u Europi govorimo dok Erdogan de facto postaje lider dvije zemlje iz i onaj koji kontrolira migraciju iz te dvije velike zemlje u Europu. Kako smo uopće dozvolili da nas naša naiva dovede tako daleko? Da, rješenje će vjerojatno biti vojno, a mi u njemu nećemo sudjelovati. Ako je tome već tako, možda bismo barem mogli u Europskoj uniji se organizirati da pomognemo francuskim vojnicima koji se jedini bore protiv islamizma. Hvala. riječ Hvala. Ja predstavljam Grčku ovdje u Europskom parlamentu, tako da moram spomenuti tursku intervenciju i upletanje u Libiji. Ne mogu vjerovati da itko ovdje vjeruje u ove gluposti koje priča Erdogan o vladavini prava Vidimo da je došlo do masarka tisuća Kurda u Siriji, došlo je do kršenja naših nacionalnih granica u Grčkoj, a sada Turska šalje streljivo i oružje u e, džihadistima u toj regiji. Dakle, moramo shvatiti što oni nastoje postići Mm, također, e, krše suverenost zemalja koje su članice Europske unije. Kada će Europska unija postati, pomagati i vojno i gospodarski gospodina Erdogana. Gospodin Kasado, e, ime neovisnih zastupnika. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine visoki predsjedniče, jučerašnji susret e, u Moskvi sa Saražom i Haftarom e, šalje dvije poruke. Prvo, da Europska unija nije još dovoljno jedinstvena unatoč različitim diplomatskim naperima zemalja članica koje su sve korisne, niti jedan nije donijela konkretno rješenje. Nažalost, odustali smo mogućnosti da preuzmemo tu ulogu a to je druga poruka koju se preuzele Ruska, Rusija i Turska, koje su prvo se uplele u libijski sukob kako bi zaštitile vlastite interese, a onda su postigle i privremeno primjerje. E, loša vijest danas da primjerje nije potvrđeno, Haftar nije potpisao, dakle treba se ponoviti, ali to otvara i nove mogućnosti koje treba iskoristiti. Ako želimo spriječiti novi sirijski scenarij na našim granicama, trebamo nedeljni Berlinski samit pripremiti sa novim prijedlogom, odnosno misiju UN sa sudjelovanjem u prvom redu zemalja Europske unije, moje zemlje ili zemalja i susjedstva poput Tunisa ili Alžira i također predstavnika arapskog i islamskog svijeta, odnosno svih kojima je stalo do budućnosti libijskog naroda koji pati zbog ovog rata putem posrednika. Jedino tako ćemo moći ponovno ujediniti institucije i e, razoružati paravone snage, što smo propustili, nažalost, učiniti nakon e, ove strašne intervencije 2011. godine. Hvala, gospodine potpredsjedniče. E, imamo plavu karticu za vas. Prihvaćate li? Izvolite. Gospodine Kastal, vas da stavite slušalice. Sjećam vas se iz prethodnog saziva i e, dobro vas se sjećam. Dakle, želim da kažete to da gospodin Borelj čuje e, ovaj režim u Libiju, Tripoliju, je sklopio sporazum sa Erdoganom i na temelju toga Turska je na istočnom sredozemlju stekla isključivo gospodarsko područje. Turska bi to mogla ostvariti i sa Kostarikom u ovom trenutku. Dakle, što trebamo učiniti kako bismo spriječili takvu agresivnost Turske, jer eh, vi govorite o stanju brodova u mjesto koje je zapravo suvereni teritorij Grčke. Gospodine potpredsjedniče, izvolite. Gospodine Mavrides, dragi Kostas, kao što vrlo dobro znate, ja sam eh, vrlo često uperio kritike na ovaj sporazum između Libije i Turske i čini mi se da to nije pravo rješenje jer ono ugrožava i legitimnu zaštitu interesa zemalja poput Grčke i Cipra. I ja ne vjerujem da je tako jednostrano ponašanje prihvatljivo od strane jedne zemlje koja se kandidira za članstvo u Europskoj uniji. Čini mi se da sukob sada brzo eskalira i da se sada može pretvoriti i u pravi skup regionalnih geopolitičkih stila koje su tamo prisutne i to treba svakako spriječiti. Zbog toga je ključno da Europska unija bude prisutnija i ja imam puno povjerenja u djelovanje visokog predstavnika i nadam se da će se u Berlinu raspraviti o konkretnim inicijativama poput e, snaga za prevenciju sukoba i da će se ponuditi prava rješenja prije nego što bude prekasno. Hvala. Sljedeći je gospodin Nerimakis iz redova Pučana na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Ja sam ponovno pozorno poslušala analizu gospodina Borelja i moram reći da, mi ovdje nismo analitičari, mi smo političari i trebamo kao takvi donijeti i odluke. Ne smijemo biti puki promatrači, jednostavno pratiti razvoj događaja, nego trebamo intervenirati i nastojati ponuditi rješenja jer to od nas traže građani. Oni su zabrinuti zbog mira u regiji. Iz analize koju je iznio gospodin Borelj, Rusija i Turska čini se da su suverene sile u ovoj regiji. Zašto? Zato jer smo mi ostavili zrakop prazan prostor i oni su jednostavno iskoristili taj prostor. Gospodin Borelj poduzima inicijative u cilju postojanja mira u toj regiji, mi ćemo to podržati, ali glavni problem je naravno Turska. Ponašanje Turske je takvo da stvara uvjete, odnosno situaciju u kojoj se potkopavaju vrijednosti Europe i u njihovom stajalištu želim, vidimo da žele krenuti vlastitim putem. Kako može itko sumnjati da danas da je ovo provokativno ponašanje i da od nas zahtjeva da iznađemo put ka miru. Mi kao europljani moramo pokazati da smo prisutni u toj regiji i da radimo aktivno na postizanju mira.

berlinski proces i suradnja s ujedinjenim narodima su put kojeg treba u ovom trenutku podrati. Hvala. Poštovani predsjedniče, e, angažman e, vojnih snaga u Libiji je zapravo jedna vrsta igre ucjene sa Europskom unijom. To da već snažna e, pozicija Europe kao e, obrane na vratima Libije, e, savladavanje migracijske krize, odlučivanje o, rutama bijega, o balkanskim rutama, o svemu tome odlučuje Erdogan. Erdogan nam lako može prijetiti sa sljedećim valom izbjeglica i mi to već osjećamo. No sada je postignuta jedna nova dimenzija. Turska sa Libijom će sada steći kontrolu i e, većina nezakonitih migranata krenut će prema Europi. Posljedica toga e, je da Erdogan praktički e, drži Europu u pat poziciji. Lakše nas je ucjenjivati. E, mi u toj igri možemo e, se dokazati kao ravnopravni protivnik. Europska unija treba e, stati na kraj turskom angažmanu stati na kraj valu izbjeglica i konačno sama preuzeti zaštitu granica. Hvala, a sada imamo gospodina Findancu iz ECR-a. Hvala. Ovaj rat putem prosvjednika koji se vodi u Libiji još jednom pokazuje koliko je Europska unija nedosljedna kada je riječ o velikim međunarodnim krizama i E, čak e, i iskreni govor gospodina Lorelja večeras je tek spomenik nemoćnosti. A to pogoršava također i pogreške neke vlade, recimo pogreška francuske vlade koje su u 2011. godini u Libiji igraju utakmicu bez skrupula i to je dovelo do rata i migracijske krize. I dok e, Turska provodi svoj neotomanski projekt i dok se dvije sile obračunavaju na dva koraka od našeg praga, Europska unija je nemoćna i to vrijedi za talijansku vladu koja muca, povjerava se međunarodnim institucijama koje su nemoćne, dok dvije velike sile si dijele jednu regiju koja je bitna za utjecaj Europske unije. Dakle, trebamo sada preokrenuti pravac i spriječiti neizvježnu katastrofu. Sljedeći Johannes Lagos, imate riječ. Hvala, iznenađen sam i ljut. E, ono što sam čuo od gospodina Borela ranije, on je priznao da e, Rusija i Turska e, su, tu nadležne za tu regiju. Kada govorimo o državi koja ima krv na svojim rukama milijune nevinih ljudi, i mi to ignoriramo i e, sada reći da je ova vlada priznata, ali oni su e, ušli u e, sporazum sa Erdoganom i njegovim ubilačkim namjerama. E, mi znamo da je Erdogan e, trupe donio iz Sirije u Libiju. Problem je približio Europi, daje oružje Saraču i mi sada priznajemo u vladu. To je apsolutno nezamislivo. U ovom trenutku postoji konferencija, odnosno za nekoliko dana će se održati konferencija u Berlinu e, gdje će doći ljudi iz Alžira i drugih država, a Grčka nije pozvana što je apsolutno nema nikakvog smisla. Vi nemate e, pravo e, stati u Tursku, a protiv Grčke. Mi smo članica Europske unije. Mi to nećemo dopustiti. Mi nećemo prestati s našim borbom. E, mi ćemo braniti našu domovinu na sve moguće načine. Za neke ljude koji su očito zatvaraju oči, morat ćete nas trpiti od sada. Gospodin Otmar Karas iz jedna minuta. Imate riječ. E, gospođo dopredsjednice, e, e, doista sve je jasnije u ovoj raspravi da mi i čak u našem neposrednom susjedstvu, pred našim vratima nemamo nikakvu ulogu. Doista smo nemoćni, e, nema, e, e, nema nade da tu nešto možemo učiniti. Nedostaje mi politička odlučnost, politički projekti, i akcija i Libija je zapravo zrcalo stanja europskog sustava azila, migracija, susjedske i e, migracijske politike. I taj vakum kao što je gospodin Memarakis već rekao, koristi e, Rusija i drugi. Mi e, imamo šansu da se u Berlinu na sastanku na vrhu za ovaj vikend pokrene europska inicijativa inicijativa e, da se tome stane na kraj. I ja vas molim e, da e, će, molim vas da sastanak u Berlinu znači našu sposobnost djelovanja. Arena Marija je sljedeći govornik. Hvala gospodine Borel. Opisali ste nepodnošljivu situaciju u Libiji, nepodnošljivu za civilno stanovništvo u Libiju, opasnu za stabilnost u regiji, E, za Magreb, ali isto tako i za Sahel, a to ste i sami rekli, i u konačnici opasno za sigurnost u Europi. Tome možemo dodati masovno kršenje ljudskih prava na teritoriju Libije migranti koji postaju žrtvama trgovine ljutima, akteri koji e, nestaju ili su ubijeni, Sergi Vak koji sada već šest mjeseci e, nije viđen. Situacija u Libiji je strašna, ali rješenje nije vojno niti može biti autoritarno, ali intervencijom Egipta, Rusije i Turske ne samo da vojno rješenje dobiva primat, već isto tako postaje modelom koji dalje pridonosi kršenju ljudskih prava. Europska unija treba odigrati ulogu, ulogu koja je diplomatska i politička. Berlinska konferencija naravno jest na što je potrebno medijacija, dijalog sa svim eh, zainteresiranim stranama i promicanje demokracije i ljudskih prava. Hvala vam na tome što djelujete. Sljedeći je gospođa Asima Koplo iz Pučina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 talijanske vlade i njezinu nesposobnost kada je riječ o ovako osjetljivoj temi. No sve je počelo sa rušenjem Gaddafija prije deset godina. Nakon deset godina Europa bi ponovila tu odluku. Europska unija je ostavila jedan vakum u koji su se ubacile Rusija i Turska i igraju vodeću ulogu na sredozemlju. Turska sada ima u rukama ključeve sredozemnog koridora uz privolu Italije, a Italija u Libiji ima važne strateške i energetske interese. Činjenice su nemilosrdne. Nesposobnost sadašnje italijanske vlade u vanjskoj politici potvrđena je upravo ovim događajima. Primjer je u libijskoj krizi jučer u Moskvi nije potpisano Možda se trebalo potpisati u Rimu, ali to se nije dogodilo. Sada cijeli svijet e, očekuje da će se to dogoditi u Berlinu. Ako je Europa bude ostvarila još jedan neuspjeh, to će biti još jedan korak unatrag u vanjskoj politici gdje smo mi sve više marginalizirani. Hvala, riječ e, ima gospodin Pizapija u ime SID-a. Visoki povjereniče, gospodine potpredsjedniče, vi ste s pravom rekli da je situacija u Libiji sve gora. I iz današnje rasprave proizlazi jedna nemilosrna ocjena koja nas potiče na razmišljanje. Nažalost u Libiji predvladavaju Putinov Erdoganov model, a naša odgovornost je nemala. Mi moramo nadvladati jednoglasnost e, zemalja članica što nas često spriječava u djelovanju i u reakcijama. Također e, i ponašanje e, Haftara nije koristilo naši, e, našoj vjerodostojnosti. Bez sudjelovanja plemena nema nade za mir u Libiji. Ja se slažem sa vašim pozivom na dijalog, ali samo dobra namjera neće spriječiti rat. Trebamo aktivirati misiju Sofija, nametnuti embargo na oružje i također postati znage za prevenciju sukoba. E, sjećam se riječi Johna Kennedyja. Ne možemo se nikada bojati pregovora, ali ne možemo se niti e, nikad dopustiti da pregovaramo iz straha. Hvala. Um, Hvala, imate riječ na jednu minutu. Hvala. U Libiji, unatoč brojnim izjavama Amire, vidimo da je Europska unija odlučila da neće odlučivati i ostavila je slobodne ruke Rusiji, Turskoj i SAD-u zalaganje za embargo na dosovo oružja zaobilaze Turska, Ujedinjeni Arabski Emirati i Egipat. Europa je odgovorna zbog toga što je dopustila da vlada u Tripoli uživa samo konkretnu potporu Erdogana, prvo oružjem, dronima, a i vojnim savjetnicima, a sada i redovnim snagama i džihadističkim skupinama koje dolaze iz Sirije. To je situacija koja prijeti daljnjoj destabilizacijom regije i također gubitkom naših interesa na terenu, naročito talijanskih interesa i prijeti gubitkom e, života. Prema jednoj nedavnoj vijesti Associated Pressa o, o e, namjeri europskih sredstava je razotkrila kako e, europski un službenici znaju da veliki dio sredstava za stabilizaciju područja i za poboljšanje situacije u prihvatnim centrima zapravo završava rukama kriminalnih organizacija. To je skandal koji e, prati također i sve jači utjecaj Rusije i Turske i to pokazuje da su europske politike u Libiji neuspješne. Hvala. Gospodin Furlas ima riječ na jednu minutu. Ključna situacija u Libiji ne može nas e, ostaviti ravnodušnima to se pretvara u drugu Siriju jer e, zemlje kao što je Turska interveniraju, vrše svoj utjecaj i e, naprosto su tamo e, vrlo moćne i mi samo možemo promatrati i bodriti još k tome Erdogan očito želi to preuzeti. Koja god da se odluka donese u Berlinu, to će biti nešto što će e, opet ići na ruku Turskoj mi e, moramo razmotriti mogućnost e, kršenja e, vladavine prava u EU od strane Turske kroz njezno djelovanje EU. Gospodin Borel, mi ne možemo zaostati za ovim događajima. Hvala. Gospodin Inčir. Gospođa Inčir. Hvala, vam. E, prije nekoliko godina je situacija bila takva da su se poduzimali koraci i nekako smo vidjeli neko svjetlo na kraju tunela, nadali smo se oslobođenju diktature u Libiji, e, nadali smo se sigurnosti i stabilnosti. E, ja sam tu regiju posjetila tila e, više puta i podržala demokratske snage. Sloboda i mir su potrebni, no e, to je jedan kaotični režim, tamo ne postoje ljudska prava, ne postoji pravna država, e, postoji samo vakum moći i situacija iziskuje formalizaciju prekida vatra i prekida vatre i dugoročno političko rješenje. Uvjerena sam da Europska unija može preuzeti mnogo važniju ulogu. Ulogu koja će e, u središte pozornosti staviti mnogo važnija načela, primjerice poštivanje ljudskih e, prava u Libiji. Gospodin Bardelo. Hvala gospođo predsjedateljice. Europska unija e, nije među glavnim akterima na globalnoj sceni. Koju ulogu igra u Siriji? Nikakvu. Kakvu igra u eskalaciji sukoba između SAD-a i Irana? Nikakvu. A kakva je situacija u Libiji? Kakvu ulogu igra tamo? Još uvijek nikakvu. Turska i Rusija su glavni akteri u rješavanju situacije koja je od ogromne strateške važnosti za naš kontinent. E, ali istovremeno e, takvo nedjelovanje nje dublje gura Libiju u nevjerojatno i nikad prije viđenu katastrofu. Svi oni koji su e, slijedili e, vojnu intervenciju krivi su e, zapravo za E, ovu nastalu situaciju. Prvenstveno gospodin Barroso koji je tražio odlazak Kadafija u trenutku kada se radilo o jednoj nerazvijenijih afričkih zemalja što je rezultiralo ogromnim migracijskim valom u smjelu Europske unije. Diplomacija e, mora djelovati, ali na način da se prvenstveno da e, čuti glas naciji koja ima dugu tradiciju i svoj suverenitet. Hvala na ovim e, doprinosima raspravi, a sada riječ ima predsjednik i visoki predstavnik gospodin Borel. I may share some of the comments you have doing others willful you have to. Imamo, moramo, moramo, ali što moramo? Moramo tražiti Erdogana da otkaže sporazum sa Saražem. I možete to tražiti. I što onda? problem je da e, nismo bili ujedinjeni što se tiče Libije. Recimo istinu. Imali smo različite e, stajališta u odnosu na Libiju i možda sada plaćamo cijenu zbog činjenice da nismo mogli e, predstaviti jedan politički pristup koji bi dijelile sve države članice. Istina je da e, neki od vas žale što Turska tu igra određenu ulogu, ali Turska igra određenu ulogu i Rusija igra određenu ulogu. Zadnje vijesti koje sam dobio e, su da da nakon nepotpisivanja prekida vatre, taj čovjek koji je odbio potpisati prekid vatre, ali bi to značilo da se e, slože sa sporazumom između Saraža koji e, predvodi međunarodno priznatu vladu i Turske. Ali on će se opredijeliti i e, bit će u Berlinu sljedeću nedjelju čini se da usprkos tome što nema prekida vatre, oni će doći na Berlinsku konferenciju. I onda možda možemo e, poduzeti onaj prvi korak prema političkom sporazumu. Možda ste pratili sve e, izjave koje smo davali o Libiji i, e, i izjave visokog predstavnika. Nadam se da u e, Berlinu ćemo imati mogućnost e, sklopiti sporazum između svih strana i će, onda ćemo se baviti provedbom tog sporazuma, a provedba sporazuma znači će prat, praćenje prekida vatre i kontrolu embarga za uvoz oružja. E, tre predstavit ćemo konkretne prijedloge da se europljani više angažiraju e, u ispunjavanju tih e, dužnosti i vidjet ćemo da li postoji dovoljno političke volje za zajedničko djelovanje i da se započne novi, novo razdoblje angažmana u Libiji. To je ono što mogu reći u ovom trenutku a svi, svi drugi aspekti su pokriveni u raspravi. Mnogi od vas e, su ih pokrili, ne mogu sad odgovarati na sva pitanja jedno po jedno, ali mogu sažito reći. Ako dođe do sporazuma u Berlinu, e, znači doći će onda i do prekida vatre i onda će se testirati politička volja Europske unije da se više angažira po libijskom pitanju. Hvala vam na komentarima. Poštovani visoki predstavniče, hvala vama na vašim komentarima. Ja ovim riječima zatvaram tu raspravu.